ukrajinskom pravu ne mogu pristupiti svojoj braniteljici. Ja sam samo želio to dati vam na znanje. Zahvaljujem vam e, za ovu žalosnu informaciju. Ona e, samo oslikava koliko je ozbiljno iskalirala situacija u Ukrajini i koliko je bitno kako će dalje postupati Europski parlament prema rezolucijama. Prelazimo sada na glasanje. Imamo izvještaj tajn. Postoji samo jedno poimenično glasanje koje je upravo otvoreno. Zatvoreno glasanje. Angenommen. Usvaja se. Gospođa izvjestiteljica javlja se za riječ. Izvolite kolegice. Poštovane kolegice i kolege, u razgovorima eh, sa svim eh, eh, klubovima želim da se ovo odgodi. da se odgodi glasanje o prijedlogu rezolucije Grčko predsjedništvo mi se obratilo što se tiče te teme.